jer e, imamo e, e, odluke u vijeću. Zahvaljujem da ste došli. Imamo kratak dnevni red, imamo glasovanje. Nadam se da nema dodatnih zahtjeva za izmjen. I prihvaćamo time, prihvaćamo dnevni red. E, imamo izjavu predsjedništva, danas imamo tu sve je, jezike u, osim estonskog i malteškog. O trilogu sada kratka informacija, e, izvještaj o stanju triloga. U trilogu u sadašnjem trenutku je pristup genetskim resursima i pravedna raspodjela korištenja i koristi tu se došlo do sporazuma, to je izvještaj gospođe Belije. Tu je bilo tri triloga. Treći trilog će se odvijati 28. E, studenog u 6.30 popodne. Imamo izvještaj e, kolega Ockija o vozilima Um, motornim vozilima. Tu je također spor, postignut spor, sporazum uh, u četvrtak petog ovog mjeseca. Zatim imamo plenarne na ispitivanja. Uh, izvjestiteljica je Klenis Vilmo. Imat ćemo još dva triloga. Tu će možda doći do sporazuma kod sljedećeg triloga. To je uh, zamršen dosije osim toga imamo trilozi su predviđeni i za prvu polovicu e, prosinca. Onda imamo izvješta o F plinovima, e, izvjestitelje kolega Eichhout. I treći trilog će biti 27. ovog mjeseca u 19 sati. To su izvještaji Nadam se da će ovi trilozi i dalje se dobro odvijati. Danas ujutro imamo jednu važnu točku na dnevnom redu, a to je glasovanje o izvješću za izmjenu nekih e, direktiva na području okoliša, poljoprivrede, socijalne politike i javnog e, zdravlja zbog promjene statusa otoča Majot u odnosu na Uniju. Kao što je najavljeno, Europsko vijeće je zaključilo da je Majot sada najudaljenija regija od 1. siječnja. A time smo malo u zaostatku, moramo se držati rokova. Iz toga danas ujutro moramo glasati o ovom izvjestitelju. E, gospodin Grote je izvjestitelj, ali on nije mogao doći to je moje prvo glasovanje koje ću ovdje voditi pa molim za vašu podršku kako bismo imali dobro glasovanje. Ali unaprijed već zahvaljujem za vaše razumijevanje. Sada dolazimo do glasovanja. Imamo ovdje dosta um, zastupnika, imamo kvorum. Izvolite kolega. Hvala lijepa. Zbog pravne osnove ovog dokumenta imamo kvorum. Hvala. Sada mora nas biti 18, ima nas više od 18, oko 20 nas je ovdje. Idemo do glasovanja. Počinjemo sa e, izmjenom zahtjeva za izmjenu 9, BG1, tko je za, tko je protiv, e, odbijeno. Idemo dalje, e, članak 2, e, zahtjev za izmjenu 12 i 13, tko je za, tko je protiv, članak 1. Zahtjev za izmjenu članka 1 i 3 amandman. Also, wir stimmen e, idemo glasati zajedno. E, dva, tri, e, trinaest i četiri od regija. Tko je za? Tko je protiv? Prihvaćeno. Amandman 3 otpada i Amandman 5. Regi. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. Amandman 13. Tko je za? Tko je protiv? prihvaćeno. E, četiri otpada, šest od regija. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. Amandman e, 17. Tko je za? Tko je protiv? Prihvaćeno. 15 i 5 su identični i 7 regi. Tko je za? Tko je protiv? Prihvaćeno. Amandman se prihvaća. Amandman 15. E, red 2. Tko je za, tko je protiv? Odbijeno. Provjera. E, provjeravamo amandman 15. Glasovanje je zatvoreno. 24 glasa, 12 za, ostali protiv, odbijeno. Idemo sada do amandmana 6 i regiji 8. Tko je za? Tko je protiv? Prihvaća se. E, amandman 7, e, amandman izvjestitelja, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, prihvaća se. Amandman 16, drugi dio, tko je za, tko je protiv, tko se suzdržan, prihvaća se. Amandman 8, on otpada ovime. Na e, amandmanu 9 ne trebamo glasova, a drugi amandmani su, tu smo već e, glasovali, Idemo sada do amandmana 21 i tu imam e, tehnički e, amandman. Mi smo već rekli da na 1. E, siječnja to stupa na, na snagu, a mi ćemo tek glasovati u prosincu, pa možemo imati probleme jer imamo 20 dana da to stupi na snagu. Imam tehnički zahtjev da to 20. dan bude brisan kako e, da direktiva e, stupa e, na snagu dan nakon objavljivanja u službenim novinama Europske unije. Sa ovim promijenjenim amandmanom, ako ste s time sporazumi, molim da kažete da, tko je da, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan? E, prihvaća se. Sada dolazimo do uvodne izjave. E, tko je za, tko je protiv, e, suzdržan, prihvaća se. Amandman 2 regi, tko je za, tko je protiv, suzdržani. Prihvaća se. Amandman 3 regi, tko je za, tko je protiv, suzdržani. Prihvaća se. Amandman 1 otpada. dolazimo do amandmana 11. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Prihvaća se. Amandman 12. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Prihvaća se. Zaključno glasovanje će se e, izvršiti elektronski. Tko je za e, izmijenjeni prijedlog kao što je izmijenjen? Glasovanje je otvoreno. Elektronski glasujemo. Jeste li svi glasali? Zatvaramo glasovanje. 24 glasa za, 24 glasa, 17 za, a ostali protiv. Time je to prihvaćenje. A sada glasujemo o pravnoj osnovi. Glasovanje je otvoreno. Da li su svi glasovi e, predani? Zatvaramo glasovanje. 23 predana glasa, 20 za, nitko protiv, nitko suzdržan. Dragi kolege i kolegice, ovime prihvaćamo izvještaj. E, stvari mogu teći svojim tokom. E, zahvaljujem svima srdačno. E, zahvaljujem se i za brzinu, brzinu i potporu i time zatvaram sjednicu. Sljedeća sjednica će se održati 27. ovog mjeseca u 9 sati ujutro. Hvala lijepa.